da nije prihvatljivo da se predsjednik ovog doma ponaša na ovakav diskriminacijski i proizvoljan način. Hvala. Hvala gospodine Golinš. Ja ću prenijeti vašu poruku predsjedniku. Ljubazno vas molim da se smirimo. A sada možemo prijeći na obrazloženje glasovanja. E, Primili smo čitav niz zahtjeva, a kao što sami znate, ljubazno vas molim, uvaženi kolege, da poslušate što imam za reći vezano uz ovu temu. Možemo nastaviti raditi samo do 14.45, dakle to je krajnji rok, zato što se moramo pripremiti za poslijepodnevni e, dio zasjedanja koji počeo u 15 sati, dakle sve što ne uspijemo odraditi danas e, u smislu obrazloženja glasovanja možemo prebaciti za sutra ili to možemo učiniti u pisanom obliku. E, krećemo sa izvješćem Fernandeš. E, dajem riječ gospođi Nirada. Iako priznam da postoje određeni pozitivni elementi u ovom izvješću, među ostalim poziv na reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, ipak nisam mogla dati svoju podršku ovom izvješću zato što smatram da tako dugo do je Europska komisija zapravo zaglavila unutar e, okvira kakav imamo, ne može poduzeti što je potrebno. Mislim da jednostavno trebamo drugačiji okvir i stvarno revidiranje E, višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2015 treba nam snažan e, program financiranja u javnom sektoru. Moramo ozbiljno djelovati kako bismo smanjili jaz između bogatih i manje bogatih, odnosno siromašnih zemalja i moramo snažiti socijalnu koheziju. Trenutačno se zaista vode vrlo žive rasprave vezano uz Junckerov investicijski plan. Mislim da je izuzetno važno da imamo zaštitne mehanizme za ulaganje u javnom sektoru. Mislim da je izuzetno važno da se zaustavi privatizacija nekih ključnih sličnih e, sektora kao što je primjerice vodoprivreda i ostale slične javne službe. Hvala. Sada prelazimo na gospodina Messerschmitta. Izvolite minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mi smo glasovali protiv izvješća Fernandes i ja mislim da da ste postavili to pitanje europskim građanima, oni bi vam vrlo glasno i jasno rekli ne. Zašto? Zato što mi naravno podržavamo dobre elemente kao što su zapošljavanje, snaženje, stabilnost i tako dalje. Međutim, ovdje se govori sve više o korištenju nenamjenskih sredstava iz proračuna i korištenih vlastitih resursa, vlastitih sredstava ne postoji zapravo institucija unutar europskog okvira koja bi imala stvarni legitimitet kada se radi o ovim pitanjima. Ja se pitam kako ćete to uopće prodati europskim građanima, budući da se zapravo radi o tome da se mora žrtvovati dodatan iznos iz doprinosa koje plaćaju porezni obveznici. E, ja razumijem da je ideja koja je zapravo u korijenu ovog izvješća dobra, ali realizacija nije i zato smo mi jasno i glasno protiv. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Polčak. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam e, dao podršku e, ovome izvješću za razliku od e, mojeg kolege koji je prethodno uzeo riječ. Mislim da smo tijekom glasovanja imala prilike vidjeti da se pravda zapravo provodi. Ovo je dobro izvješće. Dozvolite da istaknem dvije stvari koje su za mene od ključne važnosti. Kao prvo, radi se o tome da damo podršku malim i srednjim poduzećima i ja smatram da je izuzetno važno pružiti e, podršku i inzistirati na činjenici da je više od 20% malih i srednjih poduzeća izravno snažno pogođeno gospodarskom krizom. Vrlo je važno uzeti u obzir ulogu malih i srednjih poduzeća, posebice u kontekstu korištenja strukturnih fondova Europske unije, budući da je to nešto što čini sastavni dio europskog e, investicijskog plana. Čini mi se da e, izvješće ide u pravom smjeru i drago mi je što sam ga mogao podržati. Hvala lijepo uvažene kolege. Prelazimo sada na godišnje izvješće 2013. o zaštiti europskih financijskih interesa. Gospodin e, Pošpišel, izvolite, minuta. Gospodin Pošpišel nije ovdje. Tu ste, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja sam eh, dao podršku ovome izvješću zato što smatram da financijski interesi Europske unije predstavljaju nešto što je od posebne važnosti. U mojoj zemlji smo imali prilike vidjeti određeni napredak kada se radi o mjerama i različitim aktivnostima eh, vezano uz e, interese, financijske interese Europske unije. U ovom izvješću poseba se naglasak stavlja na aktivnosti Europskog ureda za sprječavanje prijevarnih radnji, OLAFA. Izuzetno je važno da se sredstva Europske unije koriste na pravi način i da se jasno utvrdi je li došlo do kršenja propisa ili nije. Naravno, izuzetno je važno da se krivci privedu pravdi. Podržavam ovo izvješće i mislim da se radi o posebice važnom pitanju za uspostavljanje povjerenja unutar Europske unije. Hvala lijepa, gospođa Gufrida. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Podaci koje smo imali prilike vidjeti o broju prekršaja u 2013. godini pokazuju na trend porasta, um, određen porast u odnosu na prethodnu godinu. Mislim da je to nešto što naravno posebice ide protivno kohezijskoj politici i što zapravo znači da su to sredstva koja su izravno oduzeta iz fondova koji su namijenjeni jačanju rasta naših regija i dobrobiti naših građana. Mnogo onoga što se dogodilo zapravo e, ukazuje na to da prijevarne radnje u određenim segmentima postaju problem. Međutim, to je možda i zbog toga što je postupak previše kompliciran i ljudi ne znaju što bi trebalo činiti. Međutim, usprkos tome mislim da moramo imati nultu stopu tolerancije i zaista ozbiljno istraživati sve prijevarne radnje. Međutim, istovremeno moramo paziti e, da e, jednostavno ne dođe do nekih općih kršenja propisa koja nisu nužno rezultat namjere da se prevari, tako što ćemo podići razinu svijesti i jasno objasniti korisnicima što je potrebno činiti. Također se moramo pobrinuti da učinimo sve što je našoj moći, da učinimo sve što je nužno. Gospođa Anderson je sljedeća na popisu, ali mislim da nije tu, pa dajem riječ gospodinu Hejsu minutu, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovogodišnje izvješće. Radi se naime o vrlo važnom dijelu um, obveza iz ugovora. Svake godine Europska komisija podnosi izvješće o razini prijevara unutar Europske unije. Jedan od očitih primjera prijevare, ne samo u Europi, već isto tako diljem svijeta, je naravno uh, nezakonita trgovina duhanom imamo prilike vidjeti da je to nešto što predstavlja godišnji iznos od gotovo 10 milijardi eura koji se izgubi zbog nezakonitih i prijevarnih radnji. Do 2017. godine očekuje se da će više od 620 e, milijuna pošiljki cigareta zapravo e, ilegalno prenositi, e, će se prenositi preko granice. Irska je jedna od glavnih zemalja kada se radi o tom problemu i zbog toga pozivam na snažniju koordinaciju između porezne uprave, carinske uprave i granične policije kako bismo sigurni da će se taj problem riješiti. Hvala lijepa. Gospođa Maletić, minutu izvolite

Hvala lijepa. Naš sljedeći govornik gospodin Đalš. Nije ovdje, gospodin Messerschmidt minutu. Hvala vam lijepa. ja potičem građane da pročitaju ova izvješća europskih institucija, no jedno izvješće koje svakako treba apsolutno pročitati je izvješće revizorskog suda oni zapravo mogu vidjeti e, kako se Europsku uniju vara. Zapravo je nevjerojatno koliko je niska razina kontrole. I ono što je zaista šokantno jeste da Europska komisija zapravo ne mijenja svoju politiku i nije se u stanju pobrinuti da e, primjeni odgovarajuću disciplinu u korištenju vlastitih sredstava. Govori se dakle o disciplini koju bi trebale provoditi države članice prilikom korištenja sredstava svojih poreznih obveznika. Putuje se diljem svijeta kako bi se podigao zajednički osjećaj pripadnosti Europi, kako bi se osnažio, ali Istovremeno ne smijemo dozvoliti da to služi kao izgovor za to da ljudi guraju ruku u tuđi džep i kradu ta sredstva koja im nisu namijenjena. Idemo dalje, gospodin Polčak. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam e, podržao ovo izvješće. Želio bih e, reći da je važno inzistirati na različitim prijevarnim radnjama do kojih je došlo unutar e, kohezijske politike iako e, sama brojka e, jest nešto niža nego u prethodnom razdoblju, ipak možemo utvrditi da postoje određeni elementi koji su zabrinjavajući. Upravo zato konstatirali smo da je došlo do e, neodgovarajućeg korištenja europskih resursa na nacionalnoj razini, posebice što se tiče operativnih programa. To su resursi koji nisu bili predmetom sustavnog praćenja i upravo zato nije bilo e, odgovarajućih e, kontrola kada se radi o sredstvima dodijeljenim Češkoj. Hvala. Sada prelazimo na obrazloženje glasovanja za sljedeće izvješće. Radi se o izvješću o napretku o Crnoj Gori, gospodin Kaputo. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. U Crnoj Gori je došlo do ogromnog napretka vezano uz pregovore. 16 e, poglavlja je otvoreno vezano uz e, e, vrlo važne teme, uključujući privremeno zatvorena poglavlja koja se tiču obrazovanja, istraživanja i razvoja. Mislim da je izuzetno važno u svijetlu međunarodnih trendova, posebice borbe protiv terorizma, uzeti u obzir ostvareni napredak i inzistirati na daljem napretku. Mislim da se Crna Gora može e, nadati dobrom napretku i zato sam podržao izvješće. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Bogović, minuta, izvolite. Stop EU začelo šele leta je do danes Započeli smo s pregovima tek 2012. i već smo otvorili, odnosno zatvorili 1623 od poglavlja, dva smo provizorno zatvorili, dakle, i to pokazuje da se Crna Gora na putu u Europsku uniju velikim područjima kao što su razvoj gospodarstva i konkurentnost vidimo i određene rezultate u Crnoj Gori i tu moramo i dalje ulagati te napore kao i kod svih drugih e, zemlja kandidatkinja. U Crne Gori postoje isti problemi kao i drugim državama u toj regiji. Postoje problemi, dakle, s pravosuđem, e, kršenja ljudskih prava, to su sve pitanja koje su općenito problematična za cijelu regiju i nadam se da će ljudi u Crnoj Gori sve tako imati bolji životni standard, ali to znači da se i moralni standardi u društvu moraju moći održati. Gospodin Džambaski, izvolite. Hvala lijepa uvaženi kolege. Ja sam dao podršku ovom izvješću e, zato što pokazuje da Crna Gora dobro napreduje prema Europskoj uniji. Naravno pokazuju se i slabosti Crne Gore koje su prvenstveno vezane u slobodu medija, slobodu izražavanja Postoje određeni elementi koji se tiču odnosa s Hrvatskom, ali općenito govoreći, sagledamo li situaciju, Crna Gora zaista napreduje punom parom kada se radi o primjeni europskog prava. U Crnoj Gori postoji jednoglasna podrška e, kada se radi europskim pitanjima kada se radi o krizi u Ukrajini ili primjerice o borbi protiv Isila. U Crnoj Gori postoji vrlo jasan stav prema onim ljudima e, koji bi eventualno željeli sudjelovati u aktivnostima isis i upravo zato sam podržao izvješće objektivno je i dobro uravtežno. Hvala. Gospođa Petir, izvolite, minuta

Hvala lijepa, gospodin Bogović, jedna minuta, izvolite. Što se tiče izvješća o napretku bivše Jugoslavenske republike Makedonije za 2014. Ja sam to izvješće podržao budući da se e, situacija dobro identificirala, situacija nije baš ružičasta i Makedonija treba poduzeti više koraka u e, dobrom pravcu. Isto tako bi trebalo što je brže moguće riješiti probleme kako bi se konačno mogli započeti s pregovorima. Kada govorimo o trenutnoj političkoj situaciji u Makedoniji, ona je uistinu vrlo kritična i ako mi budemo dalje odugovlačili sa pregovorima može to dovesti do još veće krize. Dakle, treba podržati tu želju da se ostvari veća stabilnost u toj regiji. Ne smijemo dozvoliti da se situacija i dalje destabilizira. Trebamo započeti s dijalogom koji će donijeti stabilnost u tu regiju. Zahvaljujemo gospodin Džambazgi. Ja sam isto tako glasao za ovo izvješće, jer to je vrlo važna poruka koju trebamo poslati vladi u Skopje. Bilateralne probleme treba riješiti. I isto tako sporazum o partnerskim odnosima i susjedskim odnosima nešto što isto tako treba e, poštivati. I svi odnosno sva prava građana u Makedoniji treba biti poštivena, treba im se omogućiti da koriste vlastiti jezik. Po prvi puta dokument Europskog parlamenta spominje građane Makedonije

Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Kao član izaslanstva za suradnju sa Srbijom ja pozdravljam ovo izvješće. Tu se opisuje napredak koji je ostvaren u čitavom nizu područja prošle godine i ja mislim da je uravnoteženo izvješće. Tu se isto tako ukazuje na probleme e, koji još uvijek postoje u Srbiji. Ja sam se prije svega bavio pravosuđem i zanimala me reforma pravosuđa policije i borba protiv korupcije. Usprko svim naporima tamo još uvijek postoje potrebe za poboljšanjem u pogledu vladavine prava. Jako je dobro da je taj apel jasno definiran u ovom izvješću jer ako Srbija ne postane u istinu zemlja u kojoj vlada pravo, ne možemo dalje ni mi s njom pregovarati. Dakle, to trebamo podržati, tu reformu pravosuđa i policije, jer to je zasigurno od najtežih područja. A sva nekadašnje postkomunističke zemlje moraju moći provesti te reforme zemlje kandidatkinje. To isto tako moraju moći učiniti. Gospodin Bogović. Ja sam e, u istinu s velikim veseljem podržao ovo izvješće napretku Srbije za 2014. Tu se govori o nastojanjima e, vlade Srbije kroz bolje programe da se ostvare i bolje odnosi u regiji. I isto tako se govori o napretku u području vladavine prava, da se tu isto tako mogu držati europske vrijednosti i drago mi je da je to tome tako jer e, stanovništvo Srbije u istinu zaslužuje solidarnost sa strane Europe. I mislim da će Srbija biti sposobna za pristupanje Europskoj uniji. Elan e, koji možemo osjetiti unutar e, stanovništva u pogledu pristupanja Europskoj unije je nešto što trebamo podržati kroz različite instrumente, kako financijski. U svakom slučaju želimo da e, Srbiji treba pomoći na tom putu ka Europskoj uniji. Gospodin Ja sam e, isto tako podržao ovo izvješće, međutim tu postoji jedna vrlo važna poruka koju moramo poslati vladi. E, da oni europska pravila trebaju isto tako poštivati njihom putu do Evropske unije i prava svih manjina koje je priznala sama Srbija. Svaka manjina bi trebala biti u mogućnosti učiti svoj materinji jezik i biti poučavana na materinjem jeziku. Tu prije svega govorimo o bugarskoj manjini na zapadu Srbije koje je Srbija priznala. E, tu postoje velike prepreke kada govorimo o toj manjini

Gospodin Šogar je sada na redu, ispričavam se što niste bili na listi. Izvolite. Gospodin Šogar je na listi. Kada govorimo o gospodarskom političkom smislu, naravno da je Srbija dio Europe. Naravno da se taj prirodna situacija će se nekako potkrijepiti kada ona postane članica Europske unije. Međutim, Srbi pri tome treba biti jasno da će to biti moguće samo onda kad dođe do pomirenja sa svim e, etničkim manjinama i narod koji je toliko patio će onda moći ući u Europsku uniju. Ja podržavam ovo izvješće i ne radi se tu o Europskoj uniji, nisu zbog nje potrebne te reforme, nisu to nekakve zadaće koje treba ispuniti zbog pritiska izvana, već u istinu je to nužno kako bi situacija se mogla razviti kao državnom normalitetu i nadam se da će se Srbija biti primjer za veliki broj e, država članica Europske unije, ali kada govorimo o Rumunjskoj i Sloveniji vidimo da je došlo do nekih koraka unatrag. E, gospodin Šoltes, izvolite. Moram reći da kod promatranja Srbije, kada govorimo o tom postupku pristupanja Europske unije, trebamo utvrditi da je Srbija tijekom prošle godine uistinu znatno napredovala u čitavom nizu područja. Kod reformi, E, u području pravosuđa, to su reforme koje su vrlo važne kako bi se moglo pristupiti Evropskoj uniji, međutim isto tako je točno da neki vanjski čimbenici nisu baš bili tako pozitivne, recimo poplave kojima je bila zahvaćena Srbija i susjedne zemlje. Srbija se nalazi sve tako vrlo teškoj gospodarskoj situaciji i tu trebamo naći načina da e, Srbija se više uključuje taj proces što brže integracije i tu je uloga susjednih zemalja isto tako vrlo bitna i odnosi sa tim susjednim zemljama. Kada govorimo o Srbiji trebamo isto tako pokazati solidarnost, pri tome treba pomoći Srbiji. Hvala kolege. Sada idemo na obrazloženja vezano uz Kosovo, ali prije toga bih željela nešto objaviti jer rekla sam da moramo završiti do 15 do 3, a sada ćemo dakle moći samo govoriti o procesu europske integracije Kosova i Rozati izvješću. Čisto da znate, ako ste ovdje, da znate da ćete moći sutra iznijeti vaša obrazloženja na početku obrazloženja glasanja sutra. Dakle, idemo sada na proces europske integracije Kosova i ću riječ gospodinu Bogoviću. Kada govorimo o ovom postupku integracije Kosova e, i o ovoj situaciji ja sam to podržao jer e, tu su ukazane brojne dobre stvari, ali sad tako problemi s kojima se Kosovo mora suočiti i koje treba mijenjati. U zadnje vrijeme prije svega vidimo da ljudi ne vide više budućnost u vlastitoj državi i to zato što postoji čitav niz podsistema u državi koji ne funkcioniraju. Taj, taj problem eksodusa e, koji je sada uistinu eskalirao i upućuje na to da država se sada nalazi u istinu jednom alarmantnom stanju, a to će se isto tako vidjeti i u drugim e, susjednim zemljama prije svega se tu radi o kriminalnim organizacijama koje e, stanovništvu Kosova otvaraju perspektive u inozemstvu koje stvari uopće ne postoje. Gospodin Džambaski, izvolite. Hvala lijepa. Gospođa Lunaček je u ovom izvješću e, u istinu stvorila jedno uravnoteženo izvješće. Postoji čitav niz problema, organizirani kriminalitet, e, krimčarenje droge, gospodarski problemi, veliki broj ljudi je prisiljen napustiti Kosovo. U tu mi preporučujemo da se brane prava etničkih manjina, i mislim da je to dobar put na kojem se Kosovo sada nalazi. Oni to treba i dalje tako činiti ako žele biti dio europske obitelji. Postoji čitav niz problema na Kosovo, ali mislim da Kosovo radi. Na tome ja sam podržao ovo izvješće. Dragi kolege, ovaj tekst nije prihvativ zato što je uzima u obzir interese Srba koje je Viktor Igo toliko cijenio. Ako govorimo o tome da se vraća normalizacija na pravi put, onda bi i e, kosovski Albanci i Srbi trebali biti jednako dobro tretirani. Već desetljećima američka vlada i Europska unija ovdje ima određene ambicije. Međutim, činjenica je da je Europska unija donijela potpuno pogrešne e, odluke kada se e, radi o organizaciji prostora bivše Jugoslavije. Ona je prihvatila ilegalne organizacije i e, njihov status učinila legalnim. A mislim da današnjem okviru gdje imamo okvir koji omogućuje slobodnu razmjenu ljudi kapitala, to je nešto što bi predstavilo veliki problem. Gospođa Bilbao. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Ja sam podržala rezoluciju o Kosovu jer e, kada govorimo o toj integraciji raznovrsnosti ona je dio dakle temeljnih vrijednosti Europske unije kada govorimo o povijesti Kosova ona se temelji na samom suverenitetu i temeljnim pravima i ono što je nama uistinu potrebno je jedna federalna Europa jedan zajednički prostor koji se može nositi sa globalnim izazovima i to bi se trebalo temeljiti na slobodi uzdruživanja svih ljudi koji žive unutar jednog društva. Osjetljiva pitanja kao što su identitet je nešto što je važno. Neki ljudi smatraju da je teritorijalni integritet e, važniji od prava građana. Hvala. Sada prelazimo na posljedno obrazloženje glasanja na Rosati izvješće e, gospođa Đefreda. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasala za to izvješće, jer mislim da e, je došlo u da smo shvatili svi da još nije došlo do oporavka koji smo očekivali, pa se nadamo da su i predviđanja komisije utemeljena na e, nekim stvarnim elementima. Sve je to točno, govorili ste o ulaganjima i pročišćenje proračuna, to će sve pomoći da dođe do ulaganja, do oporavka, ali tu mora postati određena fleksibilnost i djelovanje kroz proračun e, ne bi trebalo spriječavati rast ili e, stvari kao što su obrazovanje. E, mala i srednja poduzeća su uistinu suočena sa problemima kada govorimo o njihovoj dostupnosti kredita i iako smo udaljeni od standardizacije e, fondova, pogotovo kada, recimo, kada govorimo o strukturalnim fondovima. I znamo što trebamo učiniti i što treba ispraviti. Zahvaljujem. jer tu imamo, e, ja sam podržala ovo izvješće, jer tu imamo novi pristup komisije kada govorimo o ulaganju i rastu. Tu se isto tako e, govori o reformama koje su vrlo važne. Države članice to moraju činiti i moraju isto moći prihvaćati rast, a zemlje koje imaju višak moraju više učiniti kako bi došlo do ostvarenja rasta u Europi. Međutim, isto tako mislim da Europska komisija treba uzeti u obzir e, E, sve što je poduzeto kako bi se moglo spriječiti izbježavanje e, plaćanja poreza i prijevare i treba čestitati onima koji su to postigli značajan napredak. Hvala vam lijepa. Gospođa Maletić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća

Thank Hvala lijepa, gospođa Činići sljedeća govornica. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Gospodarska kriza je uzrokuje uistinu ozbiljne posljedice i dovodi toga da se ta kriza i nastavlja iako imamo određeni oporavak u Nadamo mu se u 2015. i u 2016. ali tri stupa su pri tome vrlo važna koja su navedene u ovoj analizi, a to su ulaganja, e, strukturalne reforme i isto tako e, dobro upravljanje proračun pogledu rasta. To pokazuje da Europska unija treba globalno gledajući osnažiti svoju konkurentnost, e, dovesti do više ulaganja i isto tako ulaganja u istraživanje i razvoj ja se isto tako slažem s tom činjenicom da nam treba učinkovitije javna administracija i da se tako trebamo bolje moći stimulirati tržište rada i boriti se protiv nezaposlenosti. I izvješće je to sve navjelo, pa sam glasala za. Gospodin Messerschmidt, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Ja sam glasao protiv ovog izvješća. Ne zato što se ne slažem se sa brojkama, ili želim dalje govoriti o samom sadržaju, već čisto perspektiva je potpuno pogrešna. Mm, ne vidi se sama činjenica da rast u svijetu je puno veći nego u Europi. Rast u Europi je bolje nego u Europskoj uniji, rast u Europskoj uniji je veći nego u Europskoj zoni. Dakle, tu nešto ne funkcionira i nešto nije kako treba u eurozoni. Europska unija neće izaći iz ove recesije dok se ne odeknemo te ideje da možemo imati zajedničku valutu sa svim tim različitim gospodarstvima. Mislimo da treba e, demokracija vladati u Njemačkoj i u Grčkoj i neka ljudi odluče kako će se baviti svojim gospodarstvima. To je jedini način na koji možemo dobiti rast u Europi. Gospodin Balso, izvolite. Gospođo predsjednice, zahvaljujem. Kada govorimo o europskom semestru, ja to načelno odbijam. Kada je izbila kriza, e, predsjednik Sarkozy je rekao da trebamo stvoriti jednu europsku gospodarsku vladu koja će raditi kao stvarna vlada i to je mnogima bilo prejako, zato se to moralo nekako zakamuflirati i uvesti jednu usku gospodarsku suradnju, takozvani semestar. Državama članicama se propisuje što trebaju raditi, što, kako trebaju planirati, a tijekom semestra onda postoje razgovori i dogovori i uspostavlja se da li Evropska unija prihvaća te planove ili ne. Trebalo bi moći jasno reći da ta mjera točno propisuje što države mogu činiti i time se narušava suvereno pravo parlamenta. Hvala. Zahvaljujem vam kolege. Dakle, sutra ćemo poslušati ostalo obrazloženja glasovanja i sada imamo pauzu do 3 sata. Hvala lijepa.